La seduta je aperta. Otvaram sjednicu. Dobar dan. Come sapete, al primo punto... Kao što znate, Prva točka današnjeg dnevnog reda je obilježavanje deset obljetnice ugovora iz Lisabona i pravno obvezujuće povelje o temeljnim pravima. Posjećam zastupnike da u ovom slučaju nije predviđeno spontano javljanje za riječ, niti ćemo prihvaćati pitanja podizanjem plave kartice. Gospođo predsjednice komisije, gospodine predsjedniče vijeća, poštovani kolege. Hvala vam na današnjem dolasku na ovu sjednicu prilikom koje obilježavamo desetu obljetnicu ugovora iz Lisabona i pravno obvezujuće povelje o temeljnim pravima. 1. prosinca prilikom jedne lijepe svečanosti u Europskom domu povijesti u prisutnosti gospođe Lagar, gospođe von der Leyen i gospodina Šala Mišela smo obilježili ovu obljetnicu i proslavili smo početak i novog institucionalnog ciklusa u ovom sazivu. Svaki puta kada dođemo u Strasbourg i prođemo kroz Njemačku, prelazimo preko jedne granice, a to ne primjećujemo. Granice koja od 1870. je za pokoljenja Europljana bila krvava granica. Nama je sada normalno da je prelazimo u miru, ali to je postignuće, to je bilo veliko postignuće. I to ne smijemo uzimati zdravo za gotovo, naročito danas kada obilježavamo 75 godina bitke u Ardenima u kojima je stradalo na desetke tisuća mladih europljana i različitih pokoljenja. Trebamo se sjetiti toga da je europski projekt jedini projekt koji nam je omogućio izgradnju jednog prostora mira, sloboda i demokracije. To su vrijednosti koje moramo braniti svakoga dana radeći za dobrobit Europske unije i čineći je jačom i učinkovitijom. Prije deset godina stupio je na snagu ugovor iz Lisabona što je predstavljalo ogroman korak naprijed za europske institucije, za građane i za naše zemlje. To je bio veliki iskorak za parlament, za europsku demokraciju jer se time ojačala demokratska priroda naše unije, ojačala se njezina učinkovitost, njezina transparentnost, a to je pripisalo i važnu ulogu građanima. Građani imaju snažniji glas zahvaljujući ugovoru iz Lisabona. Već deset godina parlament sa vijećem usvaja godišnji proračun Unije i ima odlučujuću ulogu u provedbi europskih politika, ali ne smijemo zaboraviti da iza brojki proračunskih linija i višegodišnjeg financijskog okvira uvijek stoje ljudi i njima Europa mora dati odgovore. Zahvaljujući ugovoru iz Lisabona, poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti, demokracije i solidarnosti i vladavine prava je postalo stupom na kojem se temelji Europska unija i to je bilo deset godina u kojem su ta prava postala obvezujuća za sve institucije i sve europske zemlje. No i dalje se suočavamo sa krizama i stalno čitamo o vijestima o nasilju nad ženama, o rasizmu, o različitim oblicima netolerancije koji još uvijek ponižavaju brojne europske građane. Prilikom ove obljetnice i tek nekoliko dana od Međunarodnog dana ljudske solidarnosti želim ponovno objaviti svoje zalaganje za slobodnu i solidarnu Europu. Moramo dalje promišljati svoju budućnost zajedno, moramo zajedno kročiti tim putem. Velikim odazivom na posljednje europske izbore građani su nam poslali jasnu poruku. Oni žele snažnije pridonijeti europskom projektu. Uvjeren sam da će konferencija o budućnosti Europe koju ćemo uspostaviti u sljedećih nekoliko mjeseci biti prilika koju ne smijemo propustiti. To će biti prilika tijekom koje ćemo čuti mišljenje građana i čuti koja su njihova očekivanja težnje i nade, a na taj način ćemo omogućiti našoj demokraciji bolju učinkovitost. Njihove zahtjeve ćemo pretočiti u praksu i dovršiti ovu zadaću koja je na nama kako bismo izgradili Uniju koja je još sposobnija suočiti se sa globalnim izazovima koji nam predstoje. Naravno, se te riječi morat će se pretočiti u parlamentarne rezolucije i u politike. I vjerujem da je naša generacija dorasla ovom zadatku. Hvala. Dajem riječ zastupniku Manfredu Weberu, predsjedniku Europskih pučana. Izvolite. Dame i gospodo, Lisabonskim ugovorom e, Europa e, nije uvela pravi europski ustav, no nismo zastali nakon toga, naučili smo iz pogrešaka i ostvarili smo napredak čak i u trenucima krize Europske unije. Lisabonski ugovor stvorio je uniju iz zajednice i dao je Europi mogućnost da jednoglasno govori u vanjskoj politici i da sjedi sa svjetskim čelnicima i sa NATO-om e, za istim stolom u donošenju recimo iranskog nuklearnog sporazuma. Također je suodlučivanje postao glavni način donošenja zakonodavstva u Europi. Europski parlament, naša institucija je danas moćna institucija i na europsku razinu donijeli smo nove ovlasti, borbu protiv kriminala, razmjenu podataka, dio politike azila, sve su to postala europska pitanja i te su odluke omogućili Europi više, više sigurnosti. Također imamo i obvezujuću povelju o temeljnim pravima koja osigurava naš europski način života. Ona nam govori što znači biti europljanima, zaštita gospodarstva, okoliša, vladavine prava i sloboda. Europa nije nikad išla pravocrtno. E, koraci naprijed i natrag su je oblikovali, ali Lisabonski ugovor bio je veliki korak ka modernom načinu suradnje između zemalja članica Europske unije. Edmund Burke je rekao da država bez mogućnosti promjena nema također niti potrebna sredstva za razgovor. Dakle, deset godina nakon Lisabonskog ugovora poduzmemo sljedeće smjele korake. Nadolazeća konferencija za budućnost Europe je najbolja prilika za to. Kada je Žeskard eh, otvorio Europsku konvenciju, on je rekao sanjamo o Europi, a ja kažem sanjamo ponovno. Kako se razvija naša zajednica, moramo sada odgovoriti na temeljna pitanja, koja su glavna područja u kojima će Europska unija morati u budućnosti djelovati. Moramo također provesti ovlasti koje su povjerene Europskoj uniji, ona se mora usredotočiti na pitanja i na područja koja mogu imati pozitivan učinak na svakodnevni život europljana, ali to znači također da Europska unija mora imati prave instrumente za rad. Zatim, Moramo vidjeti kako ćemo u budućnosti ojačati parlamentarnu demokraciju na europskoj razini. Građani će imati povjerenja u Europu jedino ako budu mogli poznati na odgovornost one koje donese odluke. I kako možemo ojačati logu Europe u sukobu između SAD-a i Kine? Europa bi se ili mogla pogubiti u tom kaosu ili govoriti jednoglasno. U našoj predizbornoj e, kampanji Pučana rekli smo da želimo slušati, a sada pišimo povijest Europske unije sa građanima, bok uz bok sa građanima, sa nacionalnim i regionalnim parlamentima, sa Europskim parlamentom kao domom izabranih zastupnika. Za europske pučane jedno je jasno neće to biti je, najmanji zajednički nazivnik nego najbolji zbroj naših ideja. To neće biti teoretska zadaća nego zajednički početak za demokraciju u Europu u Europi i neće to biti tehnička nego prava rasprava o tome što to znači biti europljaninom. Trebamo uz nacionalne identitete imati i europski identiteti. Neka ova desetogodišnja opljetnica obilježi početak novog europskog e, sna i europski pučani su spremni to i ostvariti. Hvala. Hvala. Zastupnica Garcia Perez, predsjednica socijalista i demokrata. Gospodine predsjedniče, deset godina nakon stupanja, deset godina nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, ovo je trenutak da podvučemo crtu. Lisabonski ugovor bio je uspjeh portugalskog predsjedništva pod socijalističkom vladom i to se dogodilo u osjetljivom trenutku za projekte Europske unije. se sjećamo traume koje smo proživjeli nakon što su dvije države 2005. godine odbile Europski ustav. No, moramo priznati da je rad konvencije 2002. i 2003. bio koristan, nije bio nikako uzaludan i to je bila dobra prilika za ponovno suočavanje sa izazovima Europske unije. Bavili smo se previše tržišnim pitanjima, a pri tome smo zaboravljali da smo mogli pokrenuti ambiciozniji proces. Želimo Europsku uniju koja je u stanju rješavati probleme građana. Bavimo se dakle pitanjima poput e, demokracije, Europe građana i promicanjem socijalnih prava. No, referendumi u Francuskoj i Nizozemskoj su ukazali na to da barem jedan dio građana se ne osjeća uključenima u ovaj proces. Nažalost, mnogi brojni odnosno na sreću, mnogi aspekti u vezi s time su uključeni Lisabonski ugovor i učinili smo korake napred. Europska unija sada ima pravnu osobnost i može biti potpisnica međunarodnih e, e, konvencija i ojačana je uloga Europskog parlamenta i poboljšalo se sudjelovanje građana. Povelja o temeljnim pravima je pravno obvezujuća i time su osigurana i prava europskih državljana. Je li to sve dovoljno? Naravno da građani očekuju više od nas i stoga konferencija o budućnosti Europe predstavlja priliku koju ne smijemo propustiti kako bismo dali novi zamah procesu integracije i učinili ga i bližim građanima i demokratskim. Ne smijemo ponoviti greške koje smo počinili u prošlosti. Moramo uključiti i građane i civilno društvo u taj proces od samoga početka kako bi svi se osjetili vlasnicima tog procesa i ne možemo smatrati da je to a priori ostvarimo. Ako uspijemo to postići, možemo putem ugovora još više postići. Tu postoje mogućnosti, recimo jačanje sustava špicen kandidata ili transnacionalnih lista. Ako postoji politička volja, možemo navadati ovu blokadu jednoglasnosti u brojnim područjima, poput porezne politike ili vanjske politike. Na taj način ćemo ustrojiti jedan e, pravičan i pravedan e, financijski i gospodarski sustav i moćemo ćemo prevladati blokade koje su se recimo dogodile prilikom rasprave o proširenju na Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Nije upravo e, prošloga tjedna se neformalno prevladalo jednoglasno kako bi se osigurala ugljična neutralnost od sada pa, pa do 2050. godine. I nadam se da nećemo stati na tome. Nadam se da će vijeće smanjiti područja o kojima se jednoglasno odlučuje jer ćemo jedino tako moći odlučno i pravovremeno odgovoriti na izazove. Dakle, otvara se novo političko doba. Europa nije ona kakva je bila prije deset godina. Mogli bismo govoriti o klimatskoj krizi, o izbjeglicama koji dolaze na europski prag nadajući se u bolju, budućnost. E, također e, imamo još drugi niz pitanja na kojima trebamo raditi. Dakle, shvatimo to ozbiljno, surađujemo s građanima i sa civilnim društvom kako bi naša Europa bila bolja i snažnija. Zastupnik Pascal Durand. Hvala. Gospođo predsjednice, gospodine predsjedniče, ovo je vrlo važan trenutak za Europsku uniju. Rekli ste to i sami, e, gospođo predsjednice, tijekom svojeg nastupnog e, govora, a također i vi, gospodine Šalmišel, znate da je to vrlo važno. Izgleda da Europska unija zapravo ulazi u novu fazu života. Prošla je osnovnu školu, prošla je srednju školu i u ovome trenutku jednostavno napuša tu udobnost, taj mir i sigurnost e, obrazovanja i ulazi u život, u svijet. Svijet se promijenio, vi to znate, mi to znamo. Izazov koji se danas nalazi pred nama više nije izazov s kakvim smo se susretali prije deset godina. Klimatska pitanja, socijalna pitanja, migracijska pitanja, demokratska pitanja, pitanja, opasnost koja se nadvila na našu demokraciju, a ponekad i e, sama bit Europske unije kao vladavine prava dovodi se u pitanje. E, živimo u svijetu koji se mijenja, pa stoga moramo mijenjati vlastite propise. Moramo to činiti u skladu sa demokratskom logikom i uz poštovanje vladavine prava. I tu se okreće prema vijeću. E, intergovernmentalizam mora se razviti. Moramo se više osloniti na zastupnike građana, to je Europski parlament E, ugovor iz Lisabona to je omogućio. Apsolutno je ključno da nastavimo dalje razvijati taj proces, a i samo vijeće mora postati transparentnije. Komisija bi se tada mogla osloniti na dva suzakonodavca. zakonodavca Konferencija o budućnosti Europe o kojoj ste vi govorili gospođo predsjednice u svojem nastupnom govoru nešto je novo. Recimo građanima, recimo organizacijama civilnog društva da su dobrodošli u javnoj raspravi. Moramo uzeti u obzir i to je izuzetno snažno njihova očekivanja. Ne možemo nastaviti dalje u Europskoj uniji djelovati protiv ili bez građana i e, nevladinih udruga. I upravo zato moramo biti spremni saslušati građane, moramo ih uključiti u naš europski projekt. U 21. stoljeću postoji europsko državljanstvo koje je u opasnosti i to više nije samo skup 27 državljanstava pojedinih država članica. Postoji nešto više, a to je opći interes Europe. Gospođo predsjednice, gospodine predsjedniče, znam da će Europski parlament biti tu da vam pomogne da se pobrinete da građanke i građani Europe sudjeluju u raspravi Nemojte dozvoliti da propustimo ovu priliku koja je možda jedna od posljednjih prilika Europe da se približi vlastitim građanima. Postupite tako da ne propustimo tu priliku. Prije 70 godina e, je Winston Churchill e, samo nekoliko stotinjak metara odavde na jednom balkonu na trgu Kleber održao izlaganje i rekao je jednu stvar koju želim sada s vama podijeliti jer je aktualna. Opasnosti nad nama su opasne. E, i velike, ali velika je i naša snaga. Nema razloga da ne uspijemo. Da ne uspijemo ostvariti cilj, a to je uspostava jedinstvenog ustrojstva Europe. To je bilo e, rečeno prije 70 godina i danas je točno više nego ikad. Hvala. Gospodin Lamberts, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Drage kolege, prije deset godina Europski parlament je E, u istinu e, potvrdio ugovor iz Lisabona. Smatram da je to e, bio jedan napredak u razvoju transnacionalne demokracije koje Europska unija treba razvijati. Bez ugovora iz Lisabona ovaj parlament ne bi dobio pravo ratificirati međunarodne sporazume, ne bi imao pravo suodlučivati u velikoj većini europskih pitanja, a isto tako ne bi imao pravo potvrđivati imenovati, odnosno potvrđivati imenovane predstavnike glavnih institucija u Europskoj uniji. Što se tiče povelje o ljudskim pravima, to je povelja koja štiti dostojanstvo, slobodu, jednakost, solidarnost, e, državljanstvo i pravdu za sve u Europskoj uniji. No, ne mogu nikako ostaviti po strani činjenicu da za veliki broj naših građana i građanke, a posebice u Francuskoj, Nizozemskoj i Irskoj, stupanje na snagu ugovora iz Lisabona je bila negacija e, njihovog e, bitka zato što su smatrali da je to ugovor koji dovo uvodi neoliberalne e, propise. E, primjerice, institucionalizacija slobodnog e, kretanja kapitala, to je za njih bilo uvođenje apsolutne kapitalističke liberalne dogme. I zato je izuzetno važno da se uspostavi ravnoteža između ekonomskih sloboda koje jamči pravo, a isto tako i socijalnih sloboda koje se ponekad još uvijek dovode u pitanje. Ugovor iz Lisabona je tu kako bismo e, branili one stavove koji e, nisu protivni općem interesu Europe. Pogledajmo primjerice e, sporazum s Mercosurom koji je među ostalim bio izuzetno sporan u okviru klimatskih promjena. E, to je ugovor koji omogućuje Europskom parlamentu da ima težinu da sudjeluje u takvim odlukama, a isto tako i da da svoj glas kada se radi o donošenju e, novog europskog zelenog plana, takozvani European e, Green Deal. Članak 116. tu je da bi među ostalim omogućio barem da se pokuša uskladiti porezna politika u našim društvima. Građani i građanke Europske unije bit će uz nas i to će biti naša nagrada. Hvala. Hvala ime kluba ide gospodin Zanni. Hvala gospodine predsjedniče. Danas bismo trebali biti ovdje obilježavati desetogodišnjicu jednog ugovora koji je trebao biti ugovor koji će otvoriti Europi budućnost punu prosperiteta i rasta. No, stvarnost je takva da se taj ugovor pokazao kao neuspješan europske institucije danas su slabije, danas europski građani su slabiji i danas se Europska unija nalazi u dubokoj institucionalnoj i političkoj krizi. I to je znak, ja tako smatram, promašenog pristupa jedne centralizirajuće politike koja nije poštovala ovlasti nacionalnih država, ovlasti naroda i razlike između europskih građana i europskih zemalja koje se ovdje smatraju opasnošću, ali one zapravo trebaju predstavljati vrijednost e, i treba ih stoga zaštititi. Ovdje prepoznajem sličnosti sa današnjim pristupom i opasnost da počinimo iste greške koje su vijeće i vaš prethodnik gospodine Michel počinili kada je riječ o referendumu o Brexitu. Tada su europske institucije bile pokazale averziju prema osjećaju koje su izrazili neki narodi, a ista greška je počinjena sa Brexitom, ali rezultat je bio drukčiji. Tada se uspjelo preokrenuti ishode E, referenduma u Irskoj. Danas, e, unatoč e, tri godine i pogreškama koje je počinilo vijeće, nije se uspjelo preokrenuti ishod i odluku britanskih građana 2016. godine. Moj je savjet da ne počinimo iste greške. Od siječnja ćemo morati pregovarati o važnom sporazumu sa Ujedinjenom kraljevinom, a pristup koji će morati zauzeti vijeće i parlament ne smije biti takav da se kažnjava britanske građane zbog njihove odluke, ne smije biti preokretanje demokratske odluke koje su donijeli britanski građani, nego to mora biti sporazum koji će zaštititi naša poduzeća, naše građane i koji će nam omogućiti da i nakon 2020. sa Ujedinjenom kraljevinom zadržimo odnose na korist i jednih i drugih. Ako europske institucije ne budu bolje slušale građane i uvažavale njihove građane i ovlasti zemalja članica, nažalost ne znam hoćemo li za deset godina moći obilježiti 20. obljetnicu Lisabonskog ugovora. Hvala. Gospodin Đambacki, izvolite. уважаема госпожо председател уважаеми господин председател уважаеми колеги навършиха се deset години Gospodine predsjedniče, uvaženi kolege, deset je godina prošlo od stupanja na snagu ugovora iz Lisabona. To je trebao biti ugovor koji će dovesti do uspostavljanja ustavne Europe, ali isto tako je to i trenutak kada je u Europski parlament u većoj mjeri e, ušao klub zastupnika ECR. E Mi se ovdje borimo za višu razinu transparentnosti, što je bio i cilj ugovora iz Lisabona, ali u konačnici je doveo do propasti demokracije, doveo je do previše centralizirane organizacije gdje se donose nespretne odluke. Kao rezultat toga ljudi su počeli gajiti nepovjerenje prema radu institucija. Ugovor iz Lisabona jedan je od razloga Brexita također. U e, ovom domu i danas su ljudi koji napadaju države članice i njihove vlade koje su zakonski izabrane i dalje želi e, kazniti države članice zbog donošenja suverenih odluka u području migracije primjerice. Ugovor iz Lisabona dao je veće ovlasti Europskom parlamentu, ali je li to uistinu bila stvarna svrha tog ugovora? Bojim se da ne jer ja ne vjerujem u e, supara države poput ove kakva je Europska unija, ne vjerujem u vrste projekata koji žele zamijeniti moju vlastitu zemlju. Smatram da ugovor iz Lisabona je bio greška, smatram da je to bio pokušaj da se dogovori kompromis, ali isto tako bio je to pogrešan korak u smjeru federalizacije. Nama je potrebna Europska unija koja se sastoji od država članica koje se međusobno poštuju i mogu zajedno napredovati. Zaključno, želim vam svima ugodne blagdane. Hvala. Gospođo Obri, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Čudan je ovo osjećaj slaviti godišnjicu ugovora iz Lisabona koji zapravo nakon rezultata referenduma u Francuskoj, Nizozemskoj i Irskoj nije trebao biti niti donesen. E, brutalan postupak e, prema Grčkoj pokazao je nedemokratsku, protudemokratsku narav sadašnjih institucija i postavlja se pitanje e, može li se uopće djelovati i hvatati ukoštac izazovima s takvom Europom, govorim tu primjerice o klimatskim promjenama. Što se tiče povelje o temeljnim pravima, ona ostaje samo zapravo jedna maska iza koje se e, skrivamo. A što se tiče novog europskog zelenog plana, socijalnog i gospodarskog, ne možemo ga provesti bez većeg demokratskog upliva ne možemo ići u smjeru e, gdje se donose odluke koje u potpunosti ruše i e, mrve naše socijalne sustave. Pogledajmo samo Francusku u kojoj se pokušava nasilno provesti reforma i koju prate uistinu snažni štrajkovi protivljenje i ovaj tjedan. Borba protiv porezne utaje učinila je državama poput e, Irske ili Luksemburga situaciju izuzetno teškom. E, Otkrila su se i porezne oaze unutar same Europske unije. Mislim da ovi propisi doneseni u prošlosti moraju biti ažurirani i samo tako moći ćemo govoriti o budućnosti Europe. Moramo donositi propise uz obveznu konzultaciju građana. E, moramo imati transparentne rasprave u vijeću. Moramo biti izuzetno transparentni i kuhati se ukošac sa skrivenim lobistima. Moramo raditi na ostvarivanju zajedničkih interesa i pokazati solidarni protekcionizam. Treba nam zajednički kolektivni projekt projekt koji je nov, ažuriran, samo na taj način moći ćemo ostvariti skladan i trajni napredak te ostvariti planove poput ekološke tranzicije i europskog zelenog e, plana. To je ono što će omogućiti da se nosimo sa krizama našeg doba. To je pouka koju moramo izvući tijekom proslave ove obljetnice ugovora iz Lisabona. Hvala. Gospodin Bulok, izvolite. Gospodine predsjedniče, da nije bilo ugovora iz Lisabona, vjerojatno ne bismo sada bili suočeni s Brexitom. Mi bismo stoga trebali biti zahvalni što ste odlučili širiti svoje ovlasti, kreirati supra državu, ignorirati demokraciju i glasače. Laboristi u to vrijeme nisu niti organizirali referendum o tome, a sad im je vjerojatno zbog toga žao. Irska je imala referendum, rezultat je bio pogrešan pa su morali glasati ponovno. Sjetimo se što je Margaret Thatcher rekla. Europa ne bi trebala biti e, institucionalni instrument koji se neprestano mijenja u skladu s nekakvim abstraktnim intelektualnim konceptima, ali Europa je upravo to postala. Upravo je to postala. Ugovor iz Lisabona jest e, sadržavao članak 50. koji omogućuje odlazak iz Europske unije, a čak je i to bila zamka kojoj je glavni cilj bio e, frustrirati državu koja pokušava izaći kako bi odustala, ali Britanija e, je slobodno odlučila. Zahvaljujući Nigelu Farageu i e, stranci Brexit e, te sada pobjedi Borisa Johnsona, mi ćemo s 1. siječnja napustiti Europsku uniju. Dakle, svakako slavite obljetnici ugovora iz Lisabona, a mi ćemo slaviti ponovni povrat vlastiteg suvereniteta, neovisnosti, demokracije i ponovno postajemo slobodna država. Hvala. Sada dajem riječ eh, gospođi von der Leyen. Izvolite, gospođo predsjednice. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Kad se osvrnemo na početak stoljeća, vidimo da je u europskom projektu nešto tada nedostajalo. Eh, tada je željezna zavjesa već pala, europske zajednice bile su već stvarnost, a i dalje im je nešto nedostajalo. Riječima mojeg prethodnika Žaka Delora, Europi je trebala duša. Rekao je, došao je trenutak da Europi udahnemo dušu. I upravo to je ono što je ugovor iz Lisabona. Ako pitate pravnika, oni će vam reći da je ugovor iz Lisabona Europi dao jedinstvenu pravnu osobnost. Da, naravno. Tome je tako, ali to nije sve. Ugovor iz Lisabona Europi je dao dušu ili bolje da kažemo omogućio je da se ponovno otkrije prava duša Europe. To je duša koja nam je omogućila da se borimo protiv tiranije i pobjedimo ju. To je duša koja je srušila željeznu zavjesu i ponovno ujedinila naš kontinent. E, ugovor iz Lisabona je zapravo u samoj srži europskog identiteta. Demokracija, vladavina prava, e, prava i slobode za sve. Ugovor iz Lisabona zapravo je u samo središte stavio građane Europe. E, dao je Europskom parlamentu, tom domu europske demokracije, veće ovlasti. Dao je nacionalnim parlamentima mogućnost da se istaknu. A isto tako dao je europskim građanima pravo da traže od komisije da predlažu zakonske akte. Bio je to dašak svježeg zraka za europsku demokraciju. Europski projekt jest da bio sagrađen na gospodarstvu, ali Europa je je oduvijek trebala postati više, više nego ugljen i čelik, više od jedinstvenog tržišta. Oduvijek je trebala biti unija, a s ugovorom iz Lisabona Europa je uistinu pronašla svoj pravi put. Dragi zastupnici, u deset godina došlo je zaista do opasnih vjetrova koji su se nadvili nad Europsku uniju. Međutim, Europska unija je poput trske koja se svija, ali se ne lomi. Novi izazovi nas ne paraliziraju, već nam omogućuju da napredujemo. Zašto? Zato što Europska unija crpi svoju snagu u načelima i vrijednostima svojih ugovora i u europskom narodu. Naša unija nije e, gotov čin. Ona je jedna struktura koja se neprestano razvija to je odabir za koji se svakodnevno iznova odlučujemo i to je zapravo njezina ljepota i jedinstvenost. Uvjerena sam da još uvijek nismo iskoristili sve mogućnosti koje nam daje ugovor iz Lisebona. Od 2016. godine kao njemačka ministrica obrane davala sam doprinos otkrivanju strukturirane trajne suradnje u području obrane. E, tako je to Europa odlučila nazvati, ali ukratko radi se o Uniji obrane. I već tu je u e, u ugovoru postojala za to mogućnost, ali taj potencijal nije bio još otkriven. Ugovor također e, može ponuditi još mnogo toga da bi Europa bila djelotvornija, snažnija i suverenija. Na nama je sada da uistinu ostvarimo sav potencijal ugovora iz Lisabona. I čuli smo u ovom domu već niz prijedloga kako to možemo učiniti. Sada slavimo ovih posljednjih deset godina, a naš se pogled upućuje prema e, sljedećih deset godina koje su pred nama. E, razmišljamo o tome što želimo učiniti u tih deset godina. A te godine bit će ono što će od njih e, europski građani željeti napraviti. U vrijeme donošenja ugovora iz Lizabona još uvijek smo si postavljali pitanje e, bi li Europa mogla imati svoju himnu i zastavu. Tijekom ovih deset godina milijuni europskih građana koračali su ulicama vijući plavu e, zastavu sa 12 zvijezda, našu europsku zastavu. Milijuni Europa su, su s velikim entuzijazmom e, slušali note naše ode radosti, prekrasne himne naše Unije. Europa su njezini građani. I zato konferencija o budućnosti Europe treba biti također i prije svega njihova konferencija. Moramo uistinu saslušati što nam oni žele reći, moramo odgovoriti na njihove dvojbe i na njihove nade. To je najljepša počast koju možemo odati ugovoru iz Lisabona, ugovoru koji je udahnuo dušu Europi, ugovoru koji je stvorio Europu koja je Europa građana, ugovoru koji je same europske građane stavio u samo srce europskog projekta. Europa je njihov odabir, ona je njihova budućnost, a Europa je također i naš odabir koji svakoga dana svojim dijelima moramo ponovno odabrati. Živjela Europa! Grazie. Grazie, presidente. Hvala, gospođo predsjednice. I sada riječ ima predsjednik Charles Michel. Izvolite. Mr. President. Gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice, zastupnici Europskog parlamenta. Zadovoljstvo mi je što vam se mogu pridružiti u proslavi desete obljetnice ugovora iz Lisabona. Ovo obilježavanje gradi most između europske prošlosti i budućnosti, a koje bi mjesto moglo biti bolje da to obilježimo od Europskog parlamenta koji je svijetli simbol europske demokracije. Dame i gospodo, Institucije su bitne. One daju legitimitet i osiguravaju kontinuitet, kao što je e, s pravom rekao Jean Monnet. One su bitne zato što šire našu sposobnost djelovanja, razmišljanja o onome e, što zastupamo. Osvrnimo se na trenutak. Ugovor iz Rima je potvrdio solidarnost koja veže Europu i zauvijek nas je sudbinski povezao. Ugovor iz Maastrichta podsjeća na povijesnu važnost kraja podjela na europskom kontinentu. Pomogao je zaliječiti naše rane. Ugovor iz Lisabona je našu povelju temeljnih prava učinio pravno obvezujućom i omogućio nam je uistinu da u našoj uniji e, krenemo u smjeru e, snažnog zastupanja zajedničkih vrijednosti. Osnažio je naše demokratske institucije koje su danas e, u institucije koje uživaju poštovanje e, na međunarodnoj sceni i omogućio je bolji život našim građanima. Svi mi smo duboko povezani sa načelima slobode, demokracije i vladavine prava. Ugovor iz Lisabona osvjetljava, stavlja u prvi plan te temeljne vrijednosti. Kroz ugovor iz Lisabona e, mi realiziramo našu demokraciju tako što smo Europskom parlamentu dali veće ovlasti da usmjerava Europsku uniju. Ugovor iz Lisabona također je Europskoj uniji dao snažniji glas u e, vanjskim e, poslovima zato što je uskladio E, stavove Europske unije u smislu vanjske politike i govorimo jednim glasom pred vanjskim svijetom i da parafraziram Karla Bilta, bivšeg švedskog premijera, želim da Europa bude akter, a ne igračka. Dame i gospodo, danas smo nestrpljivi. Toliko je velik broj izazova pred nama. Klimatske promjene, mir, sigurnost, obrana, sposobnost da govorimo jedinstvenim glasom na međunarodnoj sceni. Više nego ikad slažem se s vama da imamo razloga biti samouvjereni, da imamo razloga biti optimistični. Novi institucionalni ciklus upravo kreće. Novi saziv parlamenta je ovdje i nije podijeljen, spreman je na raspravu, spreman je u potpunosti preuzeti svoju odgovornost. Znamo koji su nam zajednički ciljevi, znamo koje su odrednice e, programa Europske komisije koje u velikoj mjeri podržava i Europsko e, vijeće i upravo je to nešto što omogućuje da Europska unija napreduje, razvija se uz pomoć jednog novog europskog elana. Deset godina nakon donošenja ugovora e, koji još uvijek nije ostvario svoj puni potencijal, okrenimo se u smjeru sljedećih deset godina i omogućimo ostvarenje tog sna europskog ideala kroz realno postupanje, kroz pragmatično postupanje, ali prvenstveno kroz jednu odlučnost. Svim europskim građanima, neovisno njihovom podrijetlu, državljanstvu, uvjerenju, E, pokažemo da smo utemeljeni na toj vrijednosti koja nam je toliko važna i koja je toliko duboka, a to je europska solidarnost. Hvala vam. Grazie, presidente, grazie a Hvala gospodine predsjedniče i hvala svima koji su uzeli riječ. Ovim zaključujemo ovu raspravu i imat ćemo sada stanku od nekoliko minuta. Hvala. Grazie, riprendiamo. Hvala, nastavljamo. Sljedeća točka dnevnog reda su izjave Europskog vijeća i komisije, zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 12. i 13. prosinca. Vi ricordo che possibile richiedere Posjećam e, da se možete javiti za spontano javljanje za riječ e, i za plavu karticu e, standardnim putem i pomoću elektroničkog sustava. Mislim da ste upoznati s uputama. Dajem odmah riječ predsjedniku vijeća Šarlu Mišelu. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice komisije, gospodo zastupnici. E, za mene je ovo zapravo e, prilika da prvi puta od e, uspostavljanja novog saziva evo održim govor pred Europskim parlamentom i da iskažem svoju želju i svoju namjeru da razvijamo našu suradnju u službi europskog projekta. Želio bih vam dati nekoliko informacija vezano uz Europsko vijeće koje je održano prošloga tjedna. Prva točka tiče se ambicije. Ambicije da se zaključi na neki način mirovni sporazum sa prirodom. E, klimatske promjene su realna prijetnja i e, nekoliko sati nakon što smo najavili europski e, novi zeleni plan i pokazali ambiciju da se borimo protiv klimatskih promjena, drago mi je što mogu reći da je Europsko vijeće jednoglasno e, postiglo sporazum vezano uz e, e, ugljični neutralno gospodarstvo do 2050. godine. To je uistinu cilj koji je jednoglasno dobio podršku i to je ogroman korak u pravome smjeru i to je nešto što će nam omogućiti da zaista napredujemo, a ruku pod ruku s ostalim e, projektima e, poput onog o muškarcu ili ženi na mjesecu. E, mislim da zaista moramo pokazati da Europsko vijeće i to s punim pravom ukazuje na taj e, prijelaz koji mora biti pravičan, uravnotežen sa socijalnog gledišta, a naravno potrebne su mu i odgovarajuća financijska sredstva. Europska investicijska banka najavila je uistinu e, jedan e, veliki paket E, sredstava kako bi se uzele u obzir e, određeni elementi među ostalim i solidarnost zato što se uzima u obzir da nemaju sve države članice jednako polazište, ne nalaze se u apsolutno identičnoj poziciji. To je izuzetno važno prema našem mišljenju, dakle da imamo strategiju koja poštuje odabir različite država članica vezano uz njihov energetski miks. Evo nekoliko elemenata vezano uz tu ključnu temu za sljedećih nekoliko godina godina za borbu protiv klimatskih promjena kako bi se izazov s kojim se hvatamo u koštac preobrazio u priliku e, za inovaciju i kako bi od Europske unije uistinu učinio pionira vodeću, vodećeg aktora u smislu zelenih tehnologija. Europsko vijeće također nastoji dati svoj politički doprinos ostvarivanju toga cilja. Dame i gospodo, sljedeći europski proračun bit će vrlo složen Radi se o složenom i teškom pitanju zbog e, jaza koji stvara Brexit. Znamo da to znači da će države članice trebati e, plaćati više, a opet neke druge države članice treba će primiti više. To znači da moramo pokušati razviti jedan proces pregovarački proces među e, političkim liderima e, i e, između institucija, dakle Europskog parlamenta i ostalih zakonodavaca koji se temelji na ugovorima. Znamo da se tu ne radi samo o postotku BDP-a, ne radi se samo o pitanju doprinosa na razini država članica, iako je to nešto što je vrlo vidljivo na nacionalnoj razini. Radi se također o vrlo važnom pitanju koji se tiče samog sadržaja, prioriteta, dakle tema, što za zaista želimo učiniti u godinama koje su pred nama, koja je to dodana vrijednost koju želimo dobiti u godinama koje su pred nama. Dakle, ono što će također biti vrlo važno jest adekvatna ravnoteža, ravnoteža između tradicionalnih europskih politika poput primjerice poljoprivredne politike i kohezijske politike s jedne strane i s druge strane novih politika, novih izazova s kojima se suočavamo poput migracije, klimatskih promjena i inovacije. I mislim da će biti izuzetno važno uh, surađivati s europskim liderima liderima, ali isto tako i s Europskim parlamentom uz potporu komisije kako bi se u tjednima i mjesecima koji su pred nama poduzeli odgovarajući koraci. Još jedna vrlo važna stvar tisaće se e, kada govorimo o proračunu uvjetovanosti. Uvjetovanost različitim državama znači različite stvari. U nekim državama članicama govori se o migracijama, u drugima se govori o socijalnom i fiskalnom dumpingu i tako dalje. Još jedna važna tema vezana uz europski proračun ticat će se fleksibilnosti fleksibilnosti. Shvatio sam da veliki broj država članica se zalaže za veću razinu fleksibilnosti. Pogledat ćemo i zapravo pokušati postići kompromis o tim različitim pitanjima. Još jedna važna točka povezana sa europskim proračunom i naravno pitanje e, vlastitih resursa. Činjenica jest da prijedlog eh, proračuna Europskog parlamenta uzima u obzir i to pitanje. Kada govorimo o tom važnom pitanju, za neke se radi o proširenju eh, sustava ETS-a, za druge se radi o tome da se eh, rasprava svede na oporezivanje u digitalno doba, e, treći pak e, smatraju da je neka druga tema važnija. Kao što znate, broj tema je veći. Vijeće mi je dalo e, mandat da intenzivno, aktivno E, radim na bilateralnom e, savjetanju sa državama članicama kako bi se uistinu u konačnici ostvario kompromis i to je nešto na čemu radi komisija. E, nadam se da ćemo se uskoro uspjeti približiti u našim stajalištima i doći do tog jednog političkog platoa na kojem ćemo se, da tako kažem, zajedno naći i donijeti odluku. Razgovor sa parlamentom je zaista prilika za razmjenu mišljenja. Ja sam se sinoć prvi puta sastavila sastao sa izaslanstvom e, Europskog parlamenta. Razgovarali smo e, također i o ulozi e, Europskog parlamenta koja se temelji na odredbama ugovora i ja uistinu želim ispoštovati apsolutno te odredbe i ostvariti dobru suradnju sa Europskim parlamentom. Također se želim kratko osvrnuti na pitanje Brexita. Kratko, jer tijekom ova dva dana Europskog vijeća saznali smo i rezultat izbora u Ujedinjenoj Kraljevini i to zaista smo e, vrlo mirno, e, bez pretjeranog uzbuđenja zaključili da je vijeće spremno